Sada ćemo imati jedno saslušanje o ljetnom računanju vremena u Europi i sada dajem riječ gospodinu Svobodi koji je autor pitanja. Izvolite. I vážená paní komisařko, závěry veřejného slyšení k otázce změny mezi... Hvala lijepa. Nalazi javnog saslušanja koji su održani ove godine u trećem mjesecu pokazuju da u energetskom sektoru nema potrebe za ljetnim vremenom. Ono što se uštedi na svjetlosti se potroši na grijanje. Isto vrijedi i za promet. Temeljem jednog istraživanja devet europskih sveučilišta postoje brojni razlozi za zabrinutost u smislu zdravlja. 80% Evropljana nije u stanju shvatiti da to može imati utjecaj na zdravlje. Ti zdravstveni e, problemi su desorientacija, problemi sa probavom, migrena, depresija, nesanica i tako dalje, a može biti i okidač za dijabetes, pretilost, pa čak i srčani udar. Promjena na ljetno računanje vremena Izaziva također poteškoće ljudima koji su oboljeli od autizma i postoji 131 milijuna eura troškova vezanih uz te zdravstvene probleme. Što znači da to može iznositi oko 140 milijardi eura. Što se tiče e, dakle, moglo bi se naime toliko uštedjeti e, kada bi se korigirala ova jedna direktiva. U svojoj izjavi komisija je navela da se države članice nisu žalile i te da se komisija neće žaliti tako trivialnim pitanjima. Smatra li Europska komisija zdravstvene poteškoće 20% građana Europske unije beznačajnima. Ako su ta istraživanja točna, onda komisija smatra da je isto tako beznačajan i trošak koji izaziva e, rješavanje ovih zdravstvenih problema, odražava se na proračun Europske unije. Dakle, u nekim situacijama ljudi se žale, građani Europske unije se žale nama, svojim zastupnicima u Europskom parlamentu i to bi trebalo samo po sebi biti dovoljno kako bi se komisija ozbiljno pozabavila ovim pitanjem. Zato mi je drago što mogu postaviti ovo pitanje i zamolit ću komisiju da uzme u obzir ili da dokaže da su rezultati istraživanja ovih devet sveučilišta netočni i da postoje neki razlozi da se zadrži ovakvo računanje vremena te e, da je to nešto što je važnije od štete koja, e, koju trpi 20% građana Europske unije. Hvala gospodine Kramer. liebe Kolleginnen und Kollegen. Gospođo povjerenice, kolegice i kolege, zahvaljujem odboru Juri i kolegi Sobozi na ovoj inicijativi. Oba odbora, Tran i Juri, nose ovu inicijativu jer ovo također ima utjecaj i na sigurnost u prometu, na vozne redove, radno vrijeme zaposlenih i tako dalje. Zato smo u ožujku ove godine imali zajedničko saslušanje naša dva odbora E, mišljenja stručnjaka bila su jasna. Argumenti za pomicanje vremena od strane znanstvenika dovode se u pitanje, i a negativni učinci su jasno dokazani. Dakle, nema uopće znanstvenog e, razloga za pomicanje vremena po ljeti. Dakle, potpuno dijeli mišljenje kolege Svobode. E, i smatram također i ja da je odbijanje komisije da se bavi ovim pitanjem skandalozno. E, prvotno su bili navođeni e, razlozi kao ušteda energije, a ja kao zeleni sam naravno za uštedu energije, ali studije kažu da nema takvog efekta. Čak su mnoge studije pokazale da postoje negativni efekti. Umjesto da uštedimo energiju, mi je tracimo i zato ovo moramo promijeniti. Moramo objektivno provjeriti da li današnji sustav uopće još ima smisla. Osobito u sektoru prometa imamo izvjesne probleme. Ljudi su nakon ovog pomicanja vremena umorni jer su sat vremena kraće spavali, a to je velika opasnost za sigurnost prometa. E, vozni redovi se moraju promijeniti e, odnosno e, radna vremena zaposlenih se moraju prilagoditi, i mnogi procesi u transportu i u logistici se moraju prilagoditi, odnosno prekinući. Troškovi za to su ogromni, 1,7 milijardi eura godišnje nas to košta, a učinak je rava nuli. Imamo li toliko novca? Mogu bih vam e, e, reći tisuću stvari gdje bi nam taj novac bio potrebniji naši građani traže da se e, ukine ljetno vrijeme, takve inicijative postoje u svim zemljama članicama i zato postavljamo pitanje komisiji zašto komisija ne e, pogleda e, sa dužnom ozbiljnošću rezultate tih studija koje procjene troškova odnosno koristi komisija koristi prilikom E, i na temelju kojih e, ima stajalište koje ima. E, dakle, još jednom hvala lijepa odboru Juri i kolegi Pavelu Svobodi, a komisiji upućujem apel, pogledajte si činjenice i to vrlo objektivno i onda me baš zanima do kakvog zaključka ćemo doći. Hvala lijepa. Hvala sada riječ ima povjerenica Bulcu ime Europske komisije. Izvolite. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, komisija je svjesna činjenice da su građani u više navrata tražili ukidanje ljetnog računa na vremena, uglavnom su pritom naveli kao razlog zdravstvene probleme, ali isto tako se postavilo pitanje koji su bili razlozi za uvođenje ljetnog vremena i jesu li oni još uvijek važeći. Europska komisija ozbiljno uzima u obzir zabrinutost koju su iskazali građani. Mi smo također proučili spomenute studije, međutim rezultati tih studija nisu sasvim jasni, tako da se ne može izvući jasan zaključak temeljem tih studija vezano uz utjecaj na produktivnost ili pak na sigurnost na cestama ljetnog računanja vremena. Komisija, ne, komisija nema procjenu troškova zbog e, dakle, promjene računanja vremena, niti e, električne učinkovitosti različitih uređaja e, kod prelaska na ljetno računanje vremena. Razlozi za usvajanje direktive o ljetnom računanju vremena 2001. godine bila je da se osigura funkcioniranje unutarnjeg tržišta i smatramo da ti razlisi još uvijek stoje. Prema tome, komisija ne smatra da postoji razlog da se u ovoj fazi pokrene revizija direktive. Hvala. Sada ćemo otvoriti raspravu u ime klubova zastupnika. Gospodin Rojel ima riječ na dvije minute u ime kluba zastupnika Pučana. Gospođo povjerenice, jako vas cijenim, ali odgovor komisije je zapravo bezobrazan problema kod e, naši građani imaju probleme i ako e, ozbiljno uzmemo njihove e, probleme onda se mora doći do drugčijeg zaključka studije koje su koje postoje su dale jasne rezultate. Kod svake druge teme gdje se radi o zdravlju e, poduzimaju se mjere, samo kod ovog pitanja se ne poduzimaju. E, upućujem vam pitanje ima li dovoljno razlika, ne, nije pitanje da li ima dovoljno razloga za ukidanje ove mjere, nego da li postoji jedan jedini razlog da se dva puta godišnje nervira naše građane. To morate e, obrazložiti. Normalno stanje e, se dva puta godišnje e, pretvara u kaos. Nema razloga za promjenu vremena. Navedite mi jedan jedini razlog, jedan dokaz zašto dva puta godišnje sve moramo mijenjati. E, inače, e, ako nemate taj razlog, molim da se ova direktiva povuče jer kakvog to smisla ima dva puta godišnje sve mijenjati ako to nema razloga. E, nema e, argumenta zašto bi se vrijeme pomicalo, a problema ima. Dakle, vratimo se na normalno stanje, a taj argument o jedinstvenom tržištu je vrlo glup, jer e, ako sve zemlje moraju pomicati vrijeme, onda jednako tako mogu sve zemlje ne pomicati vrijeme. Dakle, molim vas da ovu temu shvatite ozbiljno, mogu vam samo reći e, pogledano sa strane neko bi rekao da smo e, da smo neozbiljni i da, i ovo su zapravo e, blesave stvari molim vas shvatite ovo ozbiljno kolegica Regner. Hvala lijepa gospođo povjerenice. Gospođo povjerenice, kao što vidite, rasprava je vrlo emocionalna, ne samo mi nego očekujemo odgovor na vaše pitanje nego i naši građani jer to nije samo tema jedinstvenog tržišta nego radi se i o, nečemu što dodiruje život svakog pojedinca u, u Europskoj uniji to nas jednostavno to nas se sve tiče i zato bih e, vas e, bih i ja također apelirala za vas, na vas da e, se uhvatite u koštac s ovim pitanjem jer ja razgovaram sa našim građanima koji nemaju iza sebe lobiste, dakle e, oni koji svaki dan putuju na posao, e, učenici, učenice, E, oni se svi bore sa posljedicama e, pomicanja vremena. Ujutro im je teško, u proljeće ustajati, e, naravno ustajanje po mraku, nepotrebno grijanje sa vremena ranije i tako dalje. Molim vas nemojte prisiljavati naše učenike da ustaju po mraku. Jer to nije potrebno. Hvala lijepa. Kolegica Kilonan, u ime kluba GUE. Hvala. U direktivi o ljetnom vremenu potrebno unijeti promjene kako bi se prestalo sa ovom praksom prelaska na ljetno vrijeme. Istraživanja su pokazala da je to nepotrebno, da se remeti san ljudi kod promjene vremena. To posebno vrijedi za starije osobe i za djecu. Vrlo im se teško prilagoditi tim promjenama. Temeljem rezultata istraživanja pokazalo se da to utječe i na mentalno zdravlje ljudi te da može generirati neke simptome depresije. Mnogo se novca troši u Europi i želi li komisija dodati još i ovaj trošak, očito da to utječe na gospodarske aktivnosti. U Rusiji su ukinuli prelazak na ljetno računanje vremena i to iz razloga što je to dobro za ljude, ali isto tako i za životinje. Ako Rusija to mogla učiniti, mislim da to moramo učiniti i mi, moramo se prestati kockati sa zdravljem ljudi i trebamo se držati zimskog vremena. Merci la Hvala u ime kluba zastupnika Zelenih, kolegica Hautala. Hvala, mislim da je nevjerojatno da Evropska unija na konferenciji za novinare kaže da se Europska komisija bavi ozbiljnim pitanjima, a da ovo nije dovoljno ozbiljno pitanje. Nevjerojatno je e, da netko može zauzeti tako arogantan stav prema zabrinutosti koju su iskazali građani. Svaki puta kada stavim komentar na Facebook dobijem na tisuće odgovora u vidu komentara što pokazuje koliko je to pitanje značajno za naše građane. Moje dijete je rođeno u trenutku kada se mijenjalo vrijeme, još 81. E, godine. Ovo u istinu negativno utječe na zdravlje ljudi, utječe na biološki sat e, ljudi i životinja, te generira nepotrebne troškove, opasnost e, u prometu, na radnim mjestima, školama i vrtićima. Dakle, mislim da je to sustav koji treba mijenjati. Postojeća direktiva je donesena ne tako davno. Smatram da bismo uistinu trebali prevladati ovaj sustav promjene vremena koji utječe na gospodarsku djelatnost i na privatni život ljudi. Kao što smo čuli od kolegice ako Rusija zagovara dobrobit ljudi i životinja, onda ne vidim zašto bismo mi reagirali drugačije. Hvala. na jednu minutu. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajuća. prije pet godina se već postavilo ovo pitanje, postoji jedna e, britanska anketa o ljetnom vremenu, navodno ljetno vrijeme je mnogo bolje od zimskog vremena za naše zdravlje. Dakle, mi tvrdimo da treba prekinuti sa zimskim računanjem vremena. Ljetno računanje vremena bolje je za zdravlje, turizam, e, promet i za ekonomije razmjera. Osim e, gospodarskih razloga osim energetike treba spomenuti da se za rasvjetu ne troši toliko puno no ne smijemo zaboraviti isto tako i na promjene ritma u snu dakle što dovodi do mnogih prometnih nesreća može li komisija ukinuti zimski sat i ako, ako dobijete dovoljnu potporu građana hvala gospodin Beker na dvije minute Gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, kao što vidite, e, sve političke obitelji u ovom domu su e, nezadovoljne nedjelovanjem komisije i držanjem vijeća. Mi zahtijevamo da se odmah E, provjeri da se izvrši revizija ovog e, direktive o pomicanju vremena potrebno nam jedno e, znanstveno ozbiljno znanstvena ozbiljna provjera razloga ovo što ste vi naveli to nisu ozbiljni argumenti i razlozi nemamo nikakve prednosti u području energetike imamo velike troškove i imamo bezbroj E, znanstvenih studija između ostalog i e, provedenih na devet europskih e, učilišta gdje su doista stručnjaci svih vrsta pokazali da pomicanje vremena uzrokuje samo užasne troškove i velike rizike i mi ne razumijemo zašto odbijate e, e, reviziju ove direktive. Naravno da se tu radi, naravno da ste zaposleni drugim pitanjima i problemima u Europi, ali zdravlje ljudi i traćenje novca naših poreznih obveznika također spada u ozbiljne i važne stvari. Jedno austrijsko osiguranje, osiguravajuća kuća je objavila da u, zbog pomicanja vremena e, imamo do 48% više e, saobraćenih nesreća u Europi. To se ne smije, e, ti podaci se ne smiju zanemariti. Dakle, sve druge direktive se svakih par godina revidiraju, a u ovom slučaju to nije učinjeno. Zašto? Molim vas, e, preuzmite odgovornost koja je na vama i odradite svoj posao. Hvala gospodine Lebreton na jednu minutu, izvolite. Hvala. Povjerenice, već 40 godina Evropljani mijenjaju sat dva puta godišnje. Trenutak je da se vratimo na jedan drugačiji sustav kao što postoji u Rusiji od 2011. godine. 24.3. pokazalo se na saslušanju da ovo izaziva brojne nezgode kao što je primjerice mogućnost e, ili opasnost od srčanog udara, remećenje sna i tako dalje. Istovremeno nisu osigurane nikakve pogodnosti kao što je smanjenje prometnih nesreća ili ušteda energije. S obzirom na te okolnosti moramo odustati od promjene ljetnog vremena. 77% Francuza je iskazalo takvu želju. Mislim da bismo trebali imati zimski sat umjesto ljetnog sata i mislim da bi komisija trebala saslušati građane i prekinuti tu blokadu za koju nitko nema razumijevanja. Sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. sam, dobila sam osam zahtjeva za riječ. Najprije riječ ima kolegica Zaborska. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, povjerenice, Želim zahvaliti kolegi Svobodi na upornosti. Ova upravna mjera dolazi iz prethodnog stoljeća i mislim da je krajnji trenutak da analiziramo jesu li argumenti koji su važili 2001. godine još uvijek na mjestu. Komisija postupa prema inicijativi parlamenta vrlo ironično Mislim da je to neprikladno iz dva razloga. Kao prvo, uprava nije tu kako bi ironično postupala prema prijedlozima koje dolaze iz druge institucije. I zatim e, zadaća je komisije da analizira na odgovarajući način svaki podneseni prijedlog. Zato želim ponoviti pitanje kolega i zamolit ću komisiju da ozbiljno pristupi rješavanju ovog pitanja. Hvala gospodine Franculika na jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća, ja sam imao bilješke na engleskom jeziku, no s obzirom da vas poštujem, dopustite mi da vam se obratim na francuskom jeziku. Što se tiče ove teme, uvaženi kolege i prijatelji, vi Želim vam spomenuti da moja djeca odlaze u školu ujutro i s obzirom na promjenu vremena oni odlaze kada je već dan, a nije mrak. I meni je draže da kad moja djeca idu u školu da je već dan. Istovremeno smatram da bismo trebali analizirati kakve to utjecaje može imati, postoje brojne pozitivne posljedice a što se tiče situacije u Europi s obzirom na migrantsku krizu, s obzirom na krizu grčkog duga, na gospodarsku situaciju, veliku nezaposlenost, socijalnu situaciju i tako dalje. Ja mislim da nije sada trenutak da se ponovno pokrene ova tema. Istovremeno želim spomenuti da se ne slažem sa arogantnim stavom komisije. Hvala. Hvala gospodine Fenzulika. Gospodin Marijas, hoćete li i vi na francuskom? Mm. Gospođo predsjedavajuća, hvala lijepo. Gospođo povjerenice, mnogi kolege su već sudjelovali u ovoj strastvenoj raspravi, a to pokazuje da ovdje imamo vrlo ozbiljan problem. Način kako ste vi odgovorili ne pokazuje primjerenu ozbiljnost prije mnogo godina je uvedeno ovo pomicanje vremena po ljeti, ali studije pokazuju da rezultati nisu onakvi kakve se očekivali, nego upravo suprotni. E, na saslušanju u Europskom parlamentu čuli smo mišljenja stručnjaka i rezultate studija koji pokazuju da nema pozitivnih e, učinaka niti što se tiče uštede energije niti u drugim područjima i mislim da se sa tim argumentima morate pozabaviti. Osim toga građani to zahtijevaju. Dakle, zadaća je komisije da se pozabavi ovom pitanje, ovim pitanjem i da nam da ozbiljan odgovor lijepa. Sljedeći govornik. Hvala, gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice. Želim zahvaliti kolegama što su e, ovo pitanje stavili na dnevni red Europskog parlamenta. Želim vašu pozornost krenuti na jedno dru, jedan drugi sektor gdje je e, pomicanje vremena također važno. Mislim da poljoprivrednici ne mogu objasniti svojim kravama zašto se vrijeme pomiče za sat vremena. U e, poljoprivredi su učinci pomicanja vremena vrlo negativni jer e, životinje žive po biološkom, e, svom biološkom ritmu, a mi ih prisiljavamo da se prilagođavaju našem našim odlukama i zato apeliram na komisiju da provede reviziju ove direktive i izmjeni ovu odluku. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Dame i gospodo, gospođo povjerenice, kada bismo danas imali glasanje o ovoj temi, mislim da bih da bih vas, e, gospođo povjerenice, mislim da bih vas želio pitati o razlozima za pomicanje vremena i e, da ste dali odgovor koji ste upravo dali, doista bih razmislio da li bih uopće dao podršku e, komisiju kojoj ste vi povjerenica. Naši građani doista žele ukinuti ovaj e, ostatak iz starih vremena i očekujemo od vas da ozbiljno shvatite ove zahtjeve građana. Molim vas, zaustavite, e, prestanite biti tako ironični, molim vas e, dopustite da ozbiljno e, razmislimo o ovim zahtjevima naših građana i poduzmemo odgovarajuće mjere. Hvala lijepa. Sljedeći govornik. Kakva rasprava. E, svi klubovi zastupnika kad se govori E, na lijevoj strani dvorane e, na desnoj se čuje aplauz i obrnuto to je e, nevjerojatno dakle o ovoj temi se svi slažemo građani ne žele ovo pomicanje vremena a komisija kaže nemamo argumente za to vi ćete sada ponovo uzeti riječ molim vas dajte nam obrazloženje zašto se mora pomicati vrijeme nemojte nama i građanima govoriti da mi moramo nešto dokazivati biti Vi ste ti koji morate dokazati zašto je pomicanje vremena e, potrebno i korisno. Do sada nismo čuli te argumente. Hvala lijepa. Gospođa Šojdrova, izvolite. Madame Šojdrova. Ima, merci, madame la Hvala predsjedavajuća. Komisarska to ne brala jako osobni utok na nji. Ali... Želim zahvaliti kolegama koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Gospođo povjerenice, e, vi ovdje predstavljate Europsku komisiju i zato smo vama uputili pitanja mnogi e, su naveli mnoge razloge zašto se ovo pitanje postavlja komisiji je li doista neophodno na taj način mobilizirati ljude pomicanjem satova. Mislim da u ovom trenutku možemo pokazati da su europske institucije u stanju reagirati i da su u stanju mm, riješiti ovo tehničko pitanje vrlo brzo jer imamo mnogo drugih važnijih stvari kojima se trebamo e, baviti zato molim vas e, djelujte brzo i promijenite ovu direktivu Zaključno gospodin Kelly ima riječ. Na temelju mojih vlastitih e, promatranja ja sam se više i više protiv pomicanja vremena po ljeti jer e, time zapravo odgađamo početak proljeća za barem mjesec dana. Slažem se sa kolegama i onim što su rekli, učinak na naše građane, na naše e, gospodarstvo je negativan, imamo više od 40% više prometnih nesreća. Jas, situacija je jasna. Dakle, e, ja sam potpuno siguran da će naši građani biti vrlo zadovoljni i oduševljeni ako e, ovo ukinete Dakle, mislim da bismo trebali ovo promijeniti što prije, naravno da to ne možemo učiniti preko noći, ali moramo se vratiti prirodnom poredku stvari. Zaključili smo sa slobodnim javanjem za riječ, sada ponovno predajem riječ gospođi Bulc. Madame Bulc. Madame Bulc, nous avons conclu... Gospođo Bulc, završili smo sa slobodnim javanjem za riječ, imate riječ. Vi. Madam Gospođo predsjedavajuća, cijenjeni zastupnici Europskog parlamenta, doista vam zahvaljujem na ovoj vrlo živoj raspravi. E, vaša poruka je vrlo jasna, e, kao što je već rečeno, predstavnici svih političkih e, obitelji su jasno izrazili isto mišljenje E, dopustite mi da vam kažem da sam ja osobno razgovarala sa mnogim zemljama članicama i tražila od njih njihove stajališta i stajališta su različita podijeljena nije slika tako koherentna kao ovo što ste vi danas prezentirali Naravno da postoje mnoge studije koje su istražile e, učinke na zdravlje, ali još ne postoje doista ja snažni argumenti da se e, promijeni ova direktiva. Izazov je, tu se slažem s vama, veći nego što e, se čini i ja sam vas doista čula ali dopustite da naglasim da je moja motivacija da naše jedinstveno tržište sačuvamo i da donesemo e, jednoglasnu odluku o ovom pitanju na europskoj razini. Tako da u ovoj fazi komisija ne e, namjerava mijenjati ovu direktivu, ali u slučaju ako se pojave novi dokazi i ako se prezentira e, novi sustavni pristup, mi smo spremni onda ponovo razmisliti o ovoj odluci i ovom pitanju.